Možemo započeti sa glasovanjem. Želim prethodno iznijeti dvije, dva priopćenja. Prvo je da gospođa Eleni Teoharus napušta EPP i to, ta odluka stupa na snagu sa 8. ožujkom 2016. E, godine. Ona je naime